za daljnom raspravom. Kao prvo, iz kluba zastupnika GUE NGL sam zaprimila zahtjeve za imenovanja u odbore i delegacije. E, ta imenovanja će biti u zapisniku od ove sjednice i ako do usvajanja tog zapisnika ne bude nikakvih zametki, onda će